Neće se održati sutra. Sljedeća točka dnevnog reda je izvješće gospodina Ježeka o prospektu koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednostnih papira ili uvrštavanja za trgovanje. Izvolite, imate četiri minute. Predsjedniče, potpredsjedniče, drage kolege, godinu i po dana nakon što je komisija objavila akcijski plan o uniji tržišta kapitala. Ovdje imamo konkretan primjer kako je izgraditi. Ovaj prijedlog komisije ima za cilj modernizirati direktivu o prospektu, time da ona bude jeftinija za poslovne subjekte, da se revidiraju regulatorne prepreke za mala poduzeća koja su uvrštena, te da se podrže aktivnosti uvrštavanja malih tvrtki. Mi smo u Europskom parlamentu ozbiljno pristupili ostvarenju ovoga cilja, te smo predložili brojna inovativna rješenja kako bi uredba o prospektu e, bila pogodnija sadašnjem okruženju. To obuhvaća povećanje pragova koje omogućuju izdavateljima da e, koriste neke pogodnosti uredbe, te e, koncept Europe Growth Prospect, što bi trebalo omogućiti prekogranično izdavanje za manja poduzeća. Tijekom pregovora u sklopu trijaloga za vrijeme slovačkog predsjedništva mi smo uspjeli finalizirati svoja stajališta i uspjeli smo postići dogovor oko teksta koji će koristiti svim izdavateljima e, koji e, žele dakle se financirati na tržištu. Za jedan milijun eura smo povećali prag za izuzeće e, kod izdavatelja u smislu uredbe. To će pomoći, to će pomoći dakle u e, bavljanju, odnosno na mobilizaciji kapitala. Također smo dogovorili i Europe e, Prospect, što će omogućiti lakšu mobilizaciju sredstava preko granica. To će isto tako omogućiti lakši pristup e, kapitalu manjim izdavateljima da dobiju sredstva na tržištu kapitala umjesto da se oslanjaju na kreditiranje od strane banaka. Također smo i podržali e, i sažetak prospekta. Mi ćemo na taj način smanjiti troškove za izdavatelje i povećati relevantnost podataka e, koje se nude ulagačima. To će dovesti do bolje zaštite ulagača. Također ćemo pojednostavniti e, postupak e, sekundarnog izdavanja e, za tvrtke, minimizirat ćemo nacionalne izuzetka, izuzetke i diskrecije, što će povećati konkurentnost na unutarnjem tržištu. Smatram da bi to trebala biti osnova unije tržišta kapitala. Trebaju nam harmonizirane mjere u EU smanjivanje birokracije i bolja zaštita ulagača te e, poticanje rasta tržišta kapitala u Europi. Bolji pristup financijama malim i srednjim poduzećima na tržištu kapitala što će pogodovati čitavom europskom gospodarstvu, što će potaknuti gospodarski rast, a mislim da je to nešto što nam očajnički treba u ovim nesigurnim vremenima u svijetu. Na kraju želim još jedanput zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni, komisiji te slovačkom predsjedništvu na e, velikoj predanosti i angažmanu kada je riječ o finaliziranju ove reforme sustava prospekta. Hvala. Sada u ime Europske komisije Riječ ima potpredsjednik Dombrovski, se izvolite. Uvaženi predsjedniče, uvaženi kolege zastupnici, e, vaše zeleno svjetlo za politički dogovor omogućit će prekogranična ulaganja i omogućit će lakši pristup tržištima kapitala kada je riječ o poduzećima te e, kvalitetnije informacije za ulagače. Ova reforma pravila o prospektu da je zapravo postiže značajne rezultate u odnosu na akcijski plan komisije. Sada je trenutak da europski prospekt odgovara uniji tržišta kapitala. Mi smo saslušali izdavatelje, ulagače i operatere na tržištu i odlučili smo otići mnogo dalje od reformi iz 2010. godine. Ova nova pravila, e, za koja se nadam da ćete ih uistinu i donijeti, e, omogućuju e, dakle veće pragove, omogućuju nove registracijske dokumente za česte izdavatelje te simplifikaciju za sekundarno, sekundarno izdavanje. Ukratko ću vam predstaviti najvažnije postignuća nove direktive. Europe Growth Prospectus je ključan e, za e, e, povećanje pristupa malim i srednjim poduzećima u skladu sa MIFIDom 2. To omogućuje lakše dolaženje do kapitala. Mnoga manja tržišta mogu postati značajna za mala i srednja poduzeća u buduće. Također novi pragovi za prospekte će se udvostručiti na 8 u odnosu na prethodnih 5 milijuna eura. Za ponude ispod tog praga države članice se mogu oslanjati na lokalna e, pravila o izdavanju što može pomoći e, u razvoju lokalnih burzi. E, također ova tržišta za mala i srednja poduzeća imat će e, nešto ublažena pravila. E, Uostalom to su tvrtke koje su dobro poznate na tržištu. 70% svih prospekta su predmet sekundarnog izdavanja. Procjenjuje se da bi se da bi se oko 130 milijuna eura moglo uštedjeti godišnje na ovaj način. I na kraju tu je vođenje univerzalnog registracijskog dokumenta e, te e, odobrenje kroz ubrzani postupak u roku od tri dana umjesto nekadašnjih deset dana. To bi trebalo omogućiti izdavateljima e, da mogu reagirati mnogo brže. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, želim još jedanput svima zahvaliti na izvrsnom radu e, i trudu koji je uložen u ovaj dosje. Hvala vam, e, gospodine potpredsjedniče. A sada u ime kluba zastupnika Pučana. Riječ ima zastupnik Vanden Kendelare. Dragi kolege, sa odlaskom Ujedinjene kraljevine Evropska unija gubi najveće tržište kapitala. Možemo sa strahovanjem reagirati na to ili iskoristiti tu priliku kako bismo krenuli dalje, kako bismo ušli u veću e, brzinu i stvorili e, tržište kapitala. Europi su potrebne investicije, međutim moramo također prije svega poboljšati ulagačku klimu. Ovi novi propisi koji se, e, kojima se uređuje prospekti je, su važan dio te slagalice. Europa, e, u Europi se previše oslanja na financiranje iz banaka, samo 20% iz drugih izvora. Što znači da to predstavlja veliki potencijal koji je nedovoljno iskorišten kada je riječ o resursima koja su dostupna na tržištima kapitala i e, prospekti u tom smislu predstavljaju ozbiljnu prepreku. Novi zakonski propisi e, ovaj postupak će činiti mnogo jednostavnijim i e, jeftinijim. Ponude od niže od milijuna eura će biti potpuno izuzete. Ponude u iznosu do 20 milijuna eura E, su one na koje će se primjenjivati blaža pravila i na taj način će se tvrtke moći lakše razvijeti. O, ovo zakonodavstvo koje se odnosi na prospekte jedinstvena je prilika da se olakša poslovanje malim i srednjim poduzećima. Međutim, e, to ne znači da smo tu došli do kraja kada je riječ o radu na uniji kapitala, trebaju nam e, bolji propisi u području nesolventnosti, trebamo jednako brzo reagirati kada je riječ o rješavanju tih pitanja. Također ćemo morati razgovarati i o paneuropskim regulatornim tijelima, međutim sutra možemo barem ukloniti ovu prvu prepreku. Hvala. Nina Gil sada ima riječ u ime kluba zastupnika SID. Hvala predsjedniče, potpredsjedniče, dragi kolege. Prije svega e, čestitam izvjestitelju na ovome izvješću. Što se mene i mojega kluba tiče, ono ispunjava većinu naših prioriteta, smanjuju se e, pravni troškovi i birokratski propisi, omogućuje se veća likvidnost investicijskih e, ulagača, harmoniziraju se e, pravila koja se odnose na ulagače, a ključni prijedlog e, za koji se zalagao moj klub bio je taj bio je dakle prospekt za male i srednja poduzeća. Mala i srednja poduzeća moći će koristiti standardizirani dokument za mobiliziranje kapitala, što je veliki iskorak u odnosu na postojeći sustav. Na temelju jednog jedinstvenog dokumenta mala i srednja poduzeća moći će kroz jednostavan postupak mobilizirati sredstva diljem Europske unije. Što je još važnije, ovo će omogućiti crowdfunding i druge nove oblike financiranja na europskim tržištima kapitala. Prospekti su zapravo ulazna vrata na tržišta kapitala. No ključno je da izdavatelji koji se nalaze u trećim zemljama mogu imati pristup europskim tržištima kapitala. Države koje nisu članice Europske unije također moraju moći ulagati. S obzirom na nadolazeći izlazak Velike Britanije iz Europske unije, to bi moglo naštetiti dostupnosti kapitala za mala i srednja poduzeća s obzirom da eh, je većina tržišta kapitala, odnosno 60% u Velikoj Britaniji. A to ugrožava eh, uniju tržišta kapitala eh, u 20, budućih 27 država članica. Prema tome, mislim da je dobro da postoje kriterije ekvivalentnosti za članice za države koje nisu članice EU unije, to bi se moglo koristiti u buduće. Hvala vam gospođo Giju. A sada u ime kluba zastupnika GUE, kolega Vjegas. Ovo je, e, dakle, zakonski prijedlog sastavni dio izgradnje Unije tržišta kapitala. Radi se o mogućnostima financiranja malih i srednjih poduzeća na tržištima kapitala. Ovakva e, vrsta e, tržišta kapitala ne uklapa se u e, našu društvenu realnost. Ne možemo očekivati od malih srednjih poduzeća koji predstavljaju okosnicu našeg gospodarstva da se nađu u takvoj situaciji. Ja Što se tiče sekundarnog tržišta ili izostanka sankcija u slučaju nepravilne provedbe Mislim da smo još daleko od takvog e, pristupa. Trebaju nam, e, trebamo također biti sigurni da, e, da kućanstva imaju prihode na odgovarajućoj razini što će omogućiti razvoj gospodarstva. Hvala, zastupnik Urtasun. Hvala. Hvala i zahvaljujem izvjestitelju, gospodinu Ježeku, na sjajnoj suradnji. Klub eh, zelenih neće glasovati za ovaj prijedlog. Mi ćemo biti suzdržani tijekom glasovanja. Mi smatramo da je ovaj režim preopsežan i time se zapravo smanjuje razina zaštite za određene kategorije potrošača. Neovisno o tome, želim zahvaliti izvjestitelju, iz tog e, razloga nećemo glasovati protiv njegovog izvješća. U člancima 7. i 16. postoji propisana obveza da se vrlo jasno navede kada je riječ o financijskim eh, proizvodima koji se koriste u slučaju bailina. Eh, bilo je nekih financijskih proizvoda koji su ljudi kupovali i kasnije izgubili saj novac. Dakle, mi mislimo da je taj aspekt pozitivan i iz tog razloga ćemo biti suzdržani tijekom glasovanja. Hvala. Zastupnik Hayes. Hvala vam predsjedniče. Dogovor o uredbi prospektu je značajan korak u izgradnji stvarne unije tržišta kapitala. Želim čestitati izvjestitelju i svim izvjestiteljima u sjeni na uloženom trudu i radu te na raspravama s vijećem i komisijom u posljednjih nekoliko mjeseci. Tvrtkama će sada biti lakše i jeftinije doći do kapitala, posebno malim i srednjim poduzećima i e, dakle javno to dakle izdati i to će omogućiti da europske tvrtke posluju i napreduju na održiv način. Mi uistinu imamo problem u Europi zato što se tvrtke previše oslanjaju na kreditiranje od banaka, to je u iznosu od 75%, samo 25% dolazi iz tržišta kapitala u SAD-u su te brojke obrnute i to upravo eh, govori da treba produbiti naša tržišta kapitala u Europi. Primjerice, novi režim Growth Prospectus omogućit će potencijal malih srednjih poduzeća da dođu do kapitala na čitavom e, tržištu Europske unije i to temeljem jedinstvenog okvira. E, prethodna direktiva o prospektu je davala dobre rezultate, ali nije omogućila e, da postoji funkcionirajuće jedinstveno tržište. Također se stvorila određena pravna nesigurnost i određena birokratska opterećenja što je dovelo do nekih poteškoća. Ovo će omogućiti, e, naime, direktive e, omogućuju da svaka zemlja prenese odredbe u skladu sa svojim potrebama, što je zapravo stvorilo 28 različitih režima. Drago mi je da se sada komisija opredijelila za uredbu, jer to omogućuje stvarnu harmonizaciju. E, također mi je drago da se ovdje govori o sekundarnim izdavateljima. To će pogodovati čitavoj industriji budući da će imati jedan blaži režim i to je dobar primjer kako Europska unija može smanjiti birokraciju tamo gdje je to potrebno, a to je ključna sastavnica za dobro funkcioniranje unije tržišta kapitala. Zahvaljujem. Gospođa Perez. Predsjedniče, povjereniče, Europski parlament je ovima dao doprinos poboljšanju teksta komisije, posebno kada je riječ o zaštiti profesionalnih ulagača. Međutim, bilo bi mi draže da smo otišli još dalje, a što se tiče tog e, famoznog sažetka, da je to uistinu bio instrument za neprofesionalne ulagače, te da se format približio onome koji smo koristili kada je riječ o investacijskim e, proizvodima u maloprodaji u sklopu TRIPSA. Mislim da je tu ostvaren jedan pomak koji smo mogli iskoristiti. Drago mi je da se e, sve Europski prospekt za rast. To će omogućiti da se poboljša pristup tržištima kapitala za mala i srednja poduzeća. Kao što znamo, ona uistinu e, imaju problema zbog restriktivne politike kreditiranja banaka. Također nam je drago da se poboljšavaju uvjeti suradnje e, između tijela za nadzor, e, zemlje e, izvorišta i zemlje gdje se distribuira prospekt. Hvala. Teodor. Gospodin Stolen, zastupniče Stolan, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Ja ću glasati za ovaj nacrt uredbe, kao što ću glasati i za bilo koju mjeru koja ima ikakvu mogućnost da poveća udio tržišta kapitala za financiranje tvrtki putem izdavanja obveznica. Prospektor za investitore mora E, ispuniti tri uvjeta. Mora dati odgovarajuće informacije koje ulagatelji moraju imati. Nadalje, ne smije predstavljati teret e, za izdavatelja prospekta i treće, mora biti primjenjiv, e, odnosno mora E, se odnositi na cijelu Europsku uniju, biti primjenjena na cijelu Europsku uniju, a e, ovaj akt upravo odgovara na ova tri zahtjeva kompromisnim rješenjima e, detaljno ocrtava koje su informacije nužne, a istovremeno donosi i niz pojednostavljenja u odnosu na postojeće direktive i u onome dijelu koji se odnosi na male i srednje tvrtke, kao i kod onih tvrtki koje izdaju dodatne vrijednosnice na tržište. E, doista cijenim e, predanost europskih e, tijela i njihovu namjeru nadzora tržišta kapitala jer žele osigurati online objavu svih izdanih prospekata i to bez e, ikakve naknade. Svatko ko želi pročitati prospekt može pročitati i to je fantastično. Hvala. Zahvaljujemo zastupniče Stole. Zastupnič Paul Tang, izvolite. Ja sam posljednji <laughs> govornik u noćnoj smjeni, ali svejedno želim ipak reći riječ dvije, jer prema E, nekima su europski propisi čavli u, u, e, ljesu malih i srednjih tvrtke, ali upravo e, onima kojima nedostaje kapitala ne, nedostatak propisa otežava život, pa pozdravljam ovaj rad na ovom dokumentu o prospektu. Naime, ovo je za tvrtke put u tržišta kapitala kako bi Um, omogućili uh, potencijalnim investitorima da bolje razumiju o čemu se radi i smanjuje se birokracija. Dakle, to je put prema uh, uniji tržišta kapitala, uh, ali potrebni su i druge koraci, kao na primjer sekuritizacija koja bi mogla zapeti u trijalogu, osim ako vijeće neće htjeti raspravljati pitanja koje je spomenuo i naveo parlament i veselim se trenutku kada hoće. Ali evo samo da kažem, srednjoročna revizija treba ipak e, e, poduzeti hrabrije korake kako bismo došli do stvarne e, unije tržišta kapitala. Hvala. Gospodine Tang, ipak niste posljednji govornik jer imamo još i spontano javljene za riječ u kojemu se javio gospodin Marijas kao posljednji govornik. Hvala predsjedniče. Evo, drago mi je što sam ja posljednji govornik i imam go posljednju riječ. Kao i drugi, slažem se da što se tiče unije tržišta kapitala, cijela ideja bila otvoriti nove izvore financiranja, posebice za male i srednje tvrtke, znači što se tiče transparentnosti informacija za klijente a u obliku prospekta. To je svakako važno područje, posebice za javno E, izdanje e, od manje od 5 milijuna. Imam i pitanje za povjerenika Dombrovskisa. sa uvodnoj izjavi 9 govori se o izdanjima državnih tijela, međunarodnih e, tijela koja predstavljaju više od jedne zemlje, znači SF-a, SM-a i tako dalje. ISF-a koji ne moraju poštivati postojeće propise kao i Europska središnja banka i središnje banke zemalja članica. Zašto su one izuzete od ovih propisa? Zašto to je izuzeće? Ne bismo li trebali i tu imati transparentnost kod izdanja koja dolaze od tih tijela? Zahvaljujem. A sada u ime komisije povjerenik Dombrovski, izvolite. Uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici, želio bih iskoristiti ovu priliku da zahvalim Europskom parlamentu, posebice izvjestitelju, gospodinu Ježeku i e, Filipu njegom njegovom predsjedniku, kao i drugim kolegama koji su radili na ovom dosjeu e, tijekom cijelog triloga i na odličnim rezultatima koji su pregovorima postignuti sada se veselimo suradnji s ESMom o rasporedu za prospekt eh, koji će popuniti dakle ovu reformu o prospektu. Dakle, radi se na novom setu provedbenih e, rasporeda kako bismo do 2018. svibnja to E, napravili. A odgovor e, gospodinu Marijasu je da su dotične institucije uvijek izuzete u odgovarajućim u ovakvoj situaciji. Zahvaljujem. A sada naš e, izvjestitelj, gospodin Ježek, dvije minute, izvolite. Predsjedniče, nije mi bilo rečeno da izgradnja e, tržišta unije kapitala će biti noćni posao, pa ću biti kratak. Evo, doista mi je drago da ovaj prvi element Unije tržišta kapitala je e, privukao toliko e, široke potpore i mislim da je to naše zajedničko postignuće i drago mi je to ne samo zbog samog sadržaja, već i zbog toga što danas e, svakako u teškim vremenima neki mogu i posustati i mislim da ovaj Jasan primjer pokazuje, jasno pokazuje e, da e, da klubovi parlamenta i drugih institucija mogu doista surađivati i postići ovako dobre rezultate. Evo, zahvaljujem i želim svima ugodnu noć. Zahvaljujem, gospodine Ježek. Ovime zatvaram raspravu. Glasat će se sutra. A sljedeći e, Sljedeća rasprava je sutra od 9 e, do 3 i od 3 do 11 na večer. E, dnevni red objavljen i dostupan